Gospodine predsjedniče Martine Schulz, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi povjereniče i potpredsjedniče Europske komisije, dame i gospodo. Čast mi je da se mogu obratiti predstavnicima europskih naroda. Čestitam predsjedniku Šulcu na priznanju koje je dobio, to je priznanje Charlemagne, dobio ga je ovog mjeseca za doprinos demokraciji. Ovaj Ovaj parlament predstavlja veliku raznolikost kultura i tradicija koje ujedinjuje uvjerenje da kada radimo zajedno da smo puno jači. Vi govorite o ulozi mnogoga o čemu radi Ujedinjeni narodi, ali Europska je unija stup borbe za ljudska prava i e, Ujedinjeni narodi ne bi mogli bez angažmana Europske unije ostvariti ovo što rade. Zaista vam duboko zahvaljujem na vašoj predanosti. Dame i gospodno, želim danas naglasiti tri izazova koja su međusobno povezana a zatim privući vašu pozornost na mnogo toga. Želim govoriti o pitanjima migracija, želim govoriti o izgradnji svijeta koji će biti održiv za sve. Ali najprije porast nasilnog ekstremizma velika je opasnost za međunarodno mir i stabilnost užasna brutalnost protiv civila koje ekstremističke skupine počinjavaju je zaista prijetnja tradicionalnim vrijednostima mira i ljudskog dostojanstva. Namjerno rušenje kulturne baštine je napad na nas i zajedničke vrijednosti ljudskog roda. Ja ću vam predstaviti cjeloviti program borbe protiv nasilnog ekstremizma. Program ću predstaviti do kraja ove godine u jednim narodima, jer treba se poštovati univerzalne vrijednosti i treba se poštovati dijalog među zajednicama. Podržati ljudska prava i pravnu državu ključno je. Uvijek moramo imati na umu posebnu odgovornost koju imamo kako bismo mogli na pravilan način se boriti protiv nasilnog ekstremizma, a da pritom ne pogoršamo problem. Moramo se usmjeriti na mlade ljude, obratiti se pitanjima kulture i obrazovanja. Moramo se pitati zašto mladići, a ponekad i djevojke, postanu toliko udaljeni od društva da postanu spremni štetiti drugima, a ponekada ugroziti i vlastiti život. Ekstremizam vidimo u onome što počinjavaju Daesh, Bokom Haram, Al-Shabaab i druge terorističke skupine i sekte. Ali vidimo također i govor mržnje i rasističke djelatnosti, a to rade i neke političke stranke. Najčešće su migranti žrtve toga. Svi moramo zajedno raditi kako bismo se s tim e, zlom pozabavili od njegova korijena. Izazov migracija, dame gospodo, brine sve nas. Od sredozemlja do jugoistočne Azije i, i mora u jugoistočnoj Aziji Mnogi muškarci, žene i djeca pokušavajući pobjeći gube živote. Ove godine nekih se, velik se broj migranata utopio na sredozemlju. Puno više nego li prošle godine. Polovina onih koji prelaze sredozemlje bježe od rata i nasilja i zavrijedili su da budu izbjeglice jer odgovaraju definiciji izbjeglica pre međunarodnom pravu. Europa mora djelovati, a glavni prioritet mora biti sačuvati živote. Potrebno je bolje se boriti protiv krijumčara i kriminalaca, moramo također pomoći onima koji bježe ilegalnim kanalima i otvoriti službene kanale. Prije nekoliko dana sreo sam se u Irskoj sa stanovnicima Sirije, Mijanmara i Demokratske republike Konga koji su uspješno tamo započeli novi život. Ne bez poteškoća, međutim, našli su sada sigurnost, a njihov novi dom je dom koji im je otvorio vrata. Postoje i mnogi drugi takvi primjeri u Europi, ali potrebno ih je još i više. Jutrost sam imao još jednu priliku da se susretnem sa devetogodišnjom sirijskom djevojčicom koja je izbjegla strahote njezinog ne zemlje. Moram reći da me je izuzetno dirnula. Molila me je i objasnila mi je koji je bio njezin san. Ja sam je pokušao reći da su Ujedinjeni narodi i Europska unija s njom i na njezinoj strani i da spomiju sirijski narod. Moram reći da je to za mene bio izuzetno dirljiv trenutak. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, Ujedinjeni narodi pozdravljaju prijedlog Europske komisije o migracijskoj politici. Danas je Europska komisija dala prijedlog za to da 4000 tražitelja azila nađu novi dom. Molim države pokažu suosjećanje razmatrajući o tom prijedlogu te da dijele odgovornost. Bude li se teret uspješno podijelio, Dakle, bude li se teret uspješno podijelio, Europska će unija e, moći dati primjer drugim regijama u svijetu koje se nalaze pred sličnim izazovima. Ujedinjeni narodi, visoki komisarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice kao i organizacije Ujedinjenih naroda za migracije pomagat će europskim čelnicima da se s tom krizom nose u skladu s ljudskim pravima i međunarodnim pravom. Moramo učiniti nešto kako bi se okončali sukobi koji su danas uzrok tome da se raselilo više ljudi nego li bilo kada od drugog svjetskog rata. Moramo se također boriti protiv stigmatizacije migranata. U Europi stanovništvo ne raste mnogo i ima mnoge demografske izazove. Kako bi Europa se nosila s tim i ostala E, gospodarska sila, Europi su potrebni migranti. Posljeratna povijest Europe pokazuje zaista veliki primjer mira i blagostanja. Uspjeh Europe je nešto što privlači migrante vrijednosti Europe i njezini na temeljna načela mora biti one koje će rukovoditi vaš odgovor. Morate ostati na onim načelima koje ste postavili sebi i cijelom svijetu. Dopustite mi sada da govorim o trećem izazovu gdje računamo na europsku viziju i vodstvo. Ovo je kritična godina za održivi razvoj. Ovo mora biti godina globalnog djelovanja. 2015. otvaraju se povijesne mogućnosti da svijet krene na put održivog i ravnopravnog puta. Prvo, moramo obnoviti svjetsko partnerstvo za razvoj i raditi na međunarodnoj konferenciji o razvoju što će se održati u Addis Abebi. Trebamo raditi na iskorjenjivanju krajnjeg siromaštva i boriti se protiv klimatskih promjena. Pomoć za razvoj bit će ključna na našem dnevnom redu, naročito za najmanje razvijene zemlje kao i za male otočne zemlje u razvoju koje sve više trebaju našu pomoć. Molim one zemlje koje su ostvarili e, cilj od 0,7% BDP-a da ga izvoji za službenu e, pomoć za razvoj. Dakle, pohvaljujem zemlje koje su to ostvarile, a molim da druge zemlje OECD-a slijede taj primjer i izdvoje ta sredstva. Molim i ostale države Ruske unije da se ponovno obavežu da će slijediti taj cilj i to što je prije moguće. Istovremeno znamo da je službena pomoć za razvoj nešto što samo po sebi nije dovoljno. Moramo mobilizirati izvore financiranja iz različitih mjesta, kako privatne, tako i javne. Mora se financirati održiv razvoj, ali tu glavna odgovornost leži na državama. Moramo se stoga zalagati za pravičan porezki sustav. E, moramo više raditi na međunarodnoj suradnji po pitanju poreza kako bismo se borili protiv izbjegavanja plaćanja poreza i ilegalnih financijskih tokova. Konferencija u Addis Abebi bit će zato odsutna kako bismo naše buduće planove pretočili u stvarnost. U rujnu će se u New Yorku usvojiti mm, razvojna agenda nakon 2015. godine i izradit će se novi milenijski ciljevi za razvoj. To je nova agenda koja će biti usmjerena e, prema dobrobiti našeg planeta treba izmijeniti e, modele potrošnje koje nisu održivi. Trebamo preći na ekonomije s malom emisijom ugljika. Na sastanku u Parizu treba se održati smisleni treba se usvojiti smisleni sporazum za borbu protiv klimatskih promjena. Takvo će što omogućiti Europi da se nosi s rizicima klimatskih promjena te e, da se ostvari više vrsta sigurnosti, uključujući i energetsku sigurnost. Na taj će način Europska unija utrti put sigurnije budućnosti, budućnosti s manjim emisijama ugljika. To će biti dobro za Europu i za cijeli svijet. Računam e, na Europu i zahvaljujem joj se na tome što je izdvojila za zeleni fond za klimu. Financiranje je ključno kako E, bi se ostvario sporazum u Parizu. Zaista treba politički učiniti sve kako bi se e, izdvojila sredstva do 2020. godine koje su obećana u tu svrhu. Treba na taj način pomoći afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama i malim otočkim zemljama u razvoju. Tražim također pomoć Europske unije na osmišljavanju i izvršavanju paketa za najmanje razvijene zemlje, uključujući i male otočke zemlje i najmanje razvijene zemlje na svijetu. U tom paketu treba se usmjeriti na financiranje, otpornost adaptiranje i energetiku. I na posljedku tražimo od Europske unije da se i dalje zalaže za velike ambicije u Parijskom sporazumu, da se ima ambiciozne ciljeve za klimu za 2020. godinu, te još ambicioznije ciljeve za period nakon 2020. godine. Hvala na podršci. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, ova godina obilježava 70. obljetnicu Ujedinjenih naroda. Naša organizacija izrasla je iz pepela drugog svjetskog rata koji je razorio Europu. Vaš mir i blagostanje primjer su onoga što se može ostvariti nakon najgorih mogućih razaranja. Živimo u svijetu punom previranja, ali živimo također, vjerujem, u svijetu koji otvara mnoge mogućnosti. Vi ste čuvari takvih obećanja, vi ste lokomotiva koja ima najsnažniji motor. Molim vas da svijet izvučete da predvodite vašim snažnim motorom. Zajedno možemo predvoditi kako bismo stvarili cilj koji će biti pravedniji za ove i buduće naraštaje. Hvala vam na tome što e, činite i hvala na ovom značajnom poslu predstavljanja europskih građana i hvala vam također što podržavate ideale i ciljevi Ujedinjenih naroda. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam se obratim. Ekscelencije, poštovani zastupnici, dame i gospodo, moramo svi biti zajedno i raditi na tome da ostvarimo svijet gdje svi mogu živjeti dostojanstveno bez obzira za to odakle dolaze i gdje nitko neće biti ostavljen po strani. To je vaša i moja odgovarnost za 21. stoljeće. Hvala. Najljepše vam zahvaljujem, glavni tajniče. E, tako dobro razumijete njemački. Da. E, nadam se da vam je ovaj pljesak e, članova parlamenta pokazao koliko vas cijenimo. E, dirnuo nas je vaš govor. Zahvalni smo vam na drugom posjetu u Europskom parlamentu i ovom prilikom bih vam želio reći da zastupnici Europskog parlamenta, mislim da to mogu reći u ime svih kolegica i kolega, da um, ne zahvaljuju ne samo Ujedinjim narodima, već i vama osobno. Vi ste e, vjerodostojan vođa jedne e, fantastične ideje zajednice naroda i na tome vam najljepše zahvaljujemo.